predajem riječ povjerenici Georgijevoj. Okay. Uh, thank you, Mr. President. predsjedavajući, uvaženi zastupnici. Želim zahvaliti parlamentu na pozivu da iznesem izjavu komisije o sporazumima o duhanu. Ovi sporazumi uvedeni su uz pomoć ovog doma i oni su instrument naše borbe protiv krimčaranja cigareta. Prvi je potpisan 2004. još. Tad, a i sad, Europski parlament bio je naš ključni saveznik u borbi protiv krijumčarenja cigareta koji je kazneni čin koji odnosi novce iz našeg proračuna. Poznati su nam podaci, oko 10 milijardi eura gubi se godišnje zbog krijumčarenja što utječe prvenstveno na države članice, ali isto tako i na europski proračun. Evo, da ovo ilustriram, 28 država članica 2013. godine imalo je porezni prihod od preko 19 milijardi eura od eh, proračunskih prihoda od e, duhanskih proizvoda, dakle znači da su izgubili više od 10% prihoda koji su mogli biti od koristi naše sugrađane, a to sve zbog krijumčarenja i to krijumčarenje cigareta jest jako e, veliko i važno i to ima i loš utjecaj na e, javno zdravstvo, zakonodavne restrikcije na Europskoj uniji i visoke cijene imaju za cilj da odvraćaju naše sugrađane od pušenja, osobito mlade. E, ilegalni duhanski proizvodi ne smiju biti stavljeni na raspolaganje mladima. Tu je također sigurnosni aspekt s obzirom da je grimčaranje cigareta jedan glavni prihod da organiziranom kriminalu. Kao što znate, 28.4. uveli smo novu europsku agendu za sigurnost E, što ima za cilj dakle, da se prekinu prihodi od krijumčarenja, raznih krijumčarenja, među kojima i cigarete. Dakle, borba protiv krijumčarenja cigareta je dio te borbe. Europski parlament uveliko je podržao ovu borbu i podizanje ove borbe na svjetsku razinu, zato što je krijumčarenje cigareta globalni fenomen i stoga je global, potrebno globalno rješenje. Ono što danas imamo jeste protokol okvirnoj konvenciji Svjetske zdravstvene organizacije za nadzor duhanskih proizvoda i s velikim zadovoljstvom mogu reći da je komisija usvojila 4.5. prijedlog komisije da se ratificira taj dokument. Mi svakako priznajemo i uviđamo da će za ratifikaciju biti potrebno određeno vrijeme. Do sad od minimalnih potrebnih 40 ratifikacija kako bi taj protokol stupio na snagu, imamo samo 7 ratifikacija. povrh toga čak i a, ako, odnosno kad dođemo do tih 40 e, potrebnih ratifikacija, još uvijek ne znamo da li će ključni ključne e, zemlje iz kojih potječe to ti proizvodi i, kroz koje tranzitiraju, da li će one potpisati odnosno ratificirati taj dokument, a budite sigurni da mi činimo sve što je u našoj moći da one potpišu i ratificiraju taj dokument pravovremeno. Također e, radimo na pravovremenoj e, pravovremenom usvajanju direktive o duhanskim proizvodima, no ovo ne može imati učinkovitu ulogu za učinkovit nadzor krimčarenja e, koje potiče izvan Europske unije. U tom kontekstu u ovom trenutku ograničenja onoga što bismo mi htjeli dugoročno napraviti e, u ovom trenutku dakle bi trebalo raditi i na dodatnim instrumentima isto tako e, može se raditi na zakonodavstvu protiv prevare u duhanskim proizvodima e, kao što rekao, od 2004. imali usvojen dokument eh, protiv Philip Morris International koji istječe 2016. godine. Tu imamo eh, obavezu sljedivosti, due diligence, dakle da se zna kome se prodaje, prodaju eh, proizvodi. Philip Morris International pristaje platiti 1,25 milijardi dolara, što je otprilike 90,3 posto e, tog iznosa je dan e, isplaćen e, našim državnim članicama. Taj sporazum je zakonski obvezujući. U svakom slučaju nije prihvatljivo da se ne isplate te, novčane kazne. Moj prethodnik, eh, bivši povjerenik Šemeta, već je obavijestio Europski parlament eh, da ćemo održati kratki savjetodavni sastanak sa Philip Morris Internationalom kao što je predviđeno sporazumom. Eh, Philip Morris International zahtjev, izrazio želju da, se, da im se odobri produžet rok, dodatni rok za plaćanje. Mi o tome razmišljamo mi također e, analiziramo kako razvoj zakonodavnog e, aspekta može utjecati na naše razmatranje budućnosti ovog sporazuma. Kroz nekoliko tjedana napravit ćemo, zaključujemo analizu koja će biti dostavljena zastupnicima Europskog parlamenta i javnosti. Ključ, za sad je jasno dakle da Philip Morris International, dakle PMI, e, želi smanjiti broj svojih krijumčarenih proizvoda između 2006. i 2014. E, količina e, proizvoda PMI koji je zapljenjen od strane država članica smanjen je za 85%. Ovo smanjenje tiče se i originalnih i krivotvorenih proizvoda. Trenutno razmatramo o sljedećim koracima u ovom dosjeu i u svakom slučaju imamo na umu e, cilj da e, budemo na, da služimo naše sugrađane. Mi smo jako svjesni i otvoreni glede toga što želimo napraviti s tim možda će ova rasprava biti jako važna i pružit će pruža vama svakako mogućnost da e, nam date svoj doprinos. Ja ću vas u svakom slučaju obavještavati o napretku ovog jako važnog i jako osjetljivog pitanja. Najljepša hvala. A s obzirom da vidim da je i gospodin Gajer među nama. Želim zahvaliti zelenima na njihovoj inicijativi. Vi ste isto kluba zastupnika, ne? Oprostite, niste. Gdje su zeleni uopće? Ispričavam se. Malo sam se zbunila, ispričavam se. Trebala sam stati onda kad sam namjeravala stati, ali znam koliko vam je stalo do ove teme i jako sam vam zahvalan na tome. Najpša hvala gospođa Georgijeva. Sada gospodin Sarvama ima riječ na dvije minute. Predsjedavajući, gospođo povjerenice, ja bih vam želio svakako zahvaliti na onome što činite, nešto što se čini mogućim. Jako uveliko cijenimo što ste došli pred parlament sa izjavom o suradnji, odnosno o o suradnji između država članica Europske unije glavnih e, e, tvrtki proizvođača, duhanskih proizvođača. proizvođača. Međutim, e, mi smatramo da su pregovori između komisije i duhanskih poduzeća nešto bi trebalo biti znatno otvorenije i transparentnije. Kako stvari sad stoje, mi smo imali mogućnost konzultirati dokumente u sigurnoj sobi na nekoliko sati. Ja do toga je došlo nakon e, nekoliko jako e, nakon određene dosta naporne teške prepiske s vašim prethodnikom i tu je bio e, nakon čitanja tih dokumenata trebamo imati trebalo bi mogli bi samo specijalizirani odvjetnici protumačiti što tu stoji. jako smo željni čuti, odnosno vidjeti što će biti od tog sporazuma sa Philip Morris International u narednih nekoliko tjedana, no mislim da trebamo ići dalje i sad je od ključnog značaja kako će biti vođeni ti pregovori i promijenjeni. Ovaj parlament bi u najmanju ruku trebao biti informiran o raspravama tijekom rasprava, a ne nakon što se bude okončano. Bilo bi još bolje da nas se pozove za pregovarački stol kao u svojstvu promatrača bilo bi dobro znati dakle što se može postići sa produženjem tih sporazuma. Tu se radi o novcima poreznih obveznika, a ovdje njihovi predstavnici su poput e, promatrača i u ako parlament e, nije valjano informiran o tome što se dešava, kako mislite da e, su naši E, sugrađani zastupljeni, predstavljeni. Gospođa Ajala Sender, dvije minute imate riječ. Gospođa povjerenice, povjerenica održala e, dugu Dugi, sastanak iz zatvornih vrata sa zastupnicima našeg kluba zastupnika. Zahvaljujemo vam e, što se borite protiv krivotvorenja i krimčarenja jer te aktivnosti izazivaju veliki porezni gubitak, a istovremeno ti novci financiraju kriminalne aktivnosti i to je istovremeno štetno za zdravlje, osobito kada se radi o proizvodima koji nisu kontrolirani. Naravno tu se radi o krimčarenim i krivotvorenim proizvodima i u ovom općenitom kontekstu krize tu imamo situaciju gdje je povećan rizik za zdravstveni rizik za naše sugrađane i sve manja kontrola. I trebalo bi napraviti jednu koordinirati djelovanje borbe protiv ovih krivotvorenih i krimčarnih proizvoda. U tom smislu naš klub zastupnika u okviru ovih sporazuma, ne znamo da li će uopće biti zaključeni, ali mi smatramo da bi bilo dobro ti za sporazumi budu eh, transparentni i da znamo koje su prednosti, nedostaci i što se može napraviti kako bi se izbjeglo najgore. Naravno da bismo mi bili zainteresirani za dobar nadzor proračunskih sredstava. Htjeli bismo da se može boriti protiv krimčarenja i krivotvorenja i da se to radi na e, međunarodnoj sceni i mi kao klub zastupnika želimo e, biti u mogućnosti da e, korak po korak pratimo razvoj pregovora sa proizvođačima s duhanskom industrijom i bilo bi dobro da se e, izbjegavaju maksimalistički stavovi, ne želimo da prodaja cigareta napreduje nekontrolirano Nadamo se da ćemo moći konzultirati to izvješće kada ga budete imali kako bismo mogli steći uvid u njegov sadržaj. Naš prvi cilj jest očuvanje zdravlja, ali isto tako i e, zdravlja Europske unije, njenog poreznog zdravstva. Hvala, gospođa Debajova ima riječ na dvije minute. Hvala, predsjedniče povjerenice. Tema koju danas raspravljamo je osjetljiva, možemo reći čak i kontroverzna i, e, i sama uredba je takva. S jedne strane nema stvarnih e, zahtjeva socijalne, socijalne opravdanost da se ta industrija razvija i iz tog razloga treba i ograničiti. Isto tako želimo ograničiti negativni utjecaj na e, ljudsko zdravlje, a s druge strane to je legitimna industrija i pod određenim okolnostima očekuje se da ona bude e, konkurentna i da djeluje na tržištu, a ona isto tako stvara velike prihode našem, e, našim državnim proračunima. Dakle, sad sve te tri, ta tri elementa moramo u, pomiriti u jedan regulatorni e, okvir. To je jako ambiciozno, situacija nije idealna i trebaju nam neke, neki parametri. Ja bih osobito htjela inzistirati na pravednoj distribuciji e, novca koje se ubire od E, kazni isto tako i od poreza. Zatim drugo, bolja e, harmonizacija svih e, i provedba svih potpisanih sporazuma, uvjeta i možemo samo pitati zašto ta kako ta tri sporazuma mogu riješiti probleme i, i u ostalom zašto oni sva tri istječu e, u različitom trenutku, na različit datum, da li imaju kakve šanse da riješe probleme s kojim smo suočeni. Zatim, e, preplavljivanje tržišta cigaretama niske kvakoće osobito u državama koje nisu iz Europske unije, tu bi trebalo poraditi na restrikcijama. Imate plavu kartu od gospodina Sonija. Želite li odgovoriti na pitanje? Gospodine Son, izvolite. Najprej hvala predsjedavajući. Evo, pažljivo sam slušao objašnjenje kolege, no moje pitanje je općenite prirode. Naime, kad govorimo o ovoj borbi, onome što je povrednica na što je ukazala već, ovdje se radi o novcima, ni o čemu drugom, o novcu. Dakle, bilo se radi o stanovištu vlade ili kriminalaca, no mislite li da trenutna situacija stav Europske komisije prihvatljiv, adekvatan kako bi se suzbijali, i suzbijalo dalje počinjenje ovih kaznih djela? Hvala vam na pitanju ispravno ste ukazali na činjenicu da trenutna politika nije dobra. Ja sam rekla da su potrebne promjene, samo sam navela tri i svakako da da sam imala više vremena na raspolaganju, mogla sam ih navesti i više. U svakom slučaju treba više promijeniti situaciju za budućnost. Hvala gospodin De Jong ima minutu i pol na raspolaganju. Hvala predsjedavajući. Hvala povjerenice na izjavi. Mislim da svi slažemo da kažemo da su krimčarenje i e, cigareta nešto protiv čega se treba boriti. Puno vremena je prošlo od eh, tih sudskih presuba ispostavlja se da eh, je lobby duhanskog sektora i dalje vrlo jak. Ima čak jedna, jedno eh, sudsko gonjenje protiv povjerenika Europske komisije zbog njegovog rada protiv duhanske industrije. Dakle, to nisu to nisu ljudi koje treba olako uzeti. Ne smije se dopustiti da, da se povjeruje u to da, ih, e, da se prema njima treba postupati kao prema bilo kom drugom. Ja kad primam nekog od e, predstavnika duhanske industrije, ne samo da moram prijaviti taj susret, reći koja je bila tema rasprave i tako dalje, E, da li je bilo poklona ili nečeg drugog, sve to moram prijaviti. E pa sad to treba zahtijevati isto i od e, Europske komisije. Vi imate, kad imate posla sa, sa predstavnicima duhanske industrije, morate nam sve reći. Sve što, nam, sve što vam oni daju, vi to trebate dati i nama, ali osobito e, europskim, europskom stanovništvu i doista povjerenice, ja bih željela da Europski parlament dobije na raspolaganju sve, dobije na raspolaganje sve te informacije. Hvala, Stas na minutu i pol. Povjerenice, e, sporazum je o e, borbi protiv e, krimčarenja i jako važni no sporazumi sa ostalim drugim proizvođačima cigareta poput Japan Tobacco International ili Imperial Tobacco International ne sprečavaju da svake godine gubi oko 10 milijardi eura godišnje od poreznih prihoda i ovo se ovisi, ovaj se iznos ne smanjuje, već dugi niz godina čujem taj isti iznos, 10 milijardi eura. Znate, u Europskom parlamentu e, sve veći broj kritika protiv toga i e, afera Ali e, vam nije nepoznata afera visokog visokog djelatnika Mišela Petija koji je postao, koji je otišao u službu Philip Morrisa, vam nije isto tako nepoznata. Zatim probleme oko direktive e, o duhanu, isto tako vam je poznato. Dakle, mi tražimo čitav niz stvari koje se tiču e, E, sporazuma o proizvođačima na ono što je gospodin vama rekao, da, ovo je sve u potpunosti nedovoljno. Mi postavljamo veliki broj pitanja o tim sporazuma. Da li je normalno da se pregovori vode sa e, Philip Morris Internationalom, dok taj isti PMI napada pred sudom e, Europsku komisiju zbog te direktive o duhanu. Zar vam to nije čudno? Meni jeste. Zatim, da li je to u skladu sa člankom 5.3 Svjetske zdravstvene organizacije, da vodimo pregovore sa e, tvrtkom kao što je Philip Morris International. Evo, to su neka pitanja koja se postavljamo povjerenice. Zatim treba znati da li su ti sporazumi e, korisni. Vi ste nam obećali ocijom toga svega. E, ja sam jako znati željan. Dakle, predsjedavajući je prekinuo govornika. Zahvaljujem, gospodin Zami. Dame i gospodo, ne znamo da je posljednjih godina su građani dobili 2 milijune, 2 milijuna eura kako bi se borili protiv krijumčarenja cigareta. Mnoge krijumčarene cigarete dolaze direktno iz tvrtki koje proizvode cigarete. 2000. godine Europska komisija je provela e, razne slučajeve protiv Filipa Morisa. 2004. godine slučajevi su odbačeni nakon što je Filip Moris došao do nagodbe za milijardu eura u 12 godina Europskoj uniji. Međutim, građani ne znaju, a ni mi ne znamo u ovoj vječnici kako su države članice zapravo utrošile taj novac. Mi dobro znamo da je e, pušenje drugi razlog umiranja u svijetu i glavni razlog e, za smrti koje se mogu izbjeći. Svake godine ima više od 80 tisuća mrtvih u Italiji, 5,4 e, milijuna osoba koje umiru u cijelom svijetu države članice i komisija mogli bismo pomisliti primaju novac ovih kompanija kako bi dalje prodavale cigarete kako su utrošeni ovi novci hvala Zahvaljujem gospođa Ferran na minutu. Dragi kolege, kada se radi o krimčarenju, krimčarenje je izravna posljedica europske politike i ta opća pojava krimčarenja omogućuje Schengen, osobito ukidanjem unutarnjih e, granica. Schengen je omogućio e, krimčarenjem duhana. Dakle, vi ste izravno odgovorni za tu situaciju. Neki žele Schengen 1, Schengen 2, osobito evo Nikola Sarkozy u Francuskoj. Ja danas kažem da ako želimo ukinuti to krijumčaranje treba jednom za svak da e, obustaviti Schengen i ne treba nam niti Schengen 1 niti Schengen 2. Hvala. Imate plavi karton, prihvaćate li ga? Gospodine Švab, izvolite. Zahvaljujem. Da li vam je poznato da nakon što ste se vi sada ovdje referirali na Schengen da krijumčarenje cigareta e, se odnosi dakle na sobno kretanje robe, ali Schengen se prije svega odnosi na osobe, tu ste malo pobrkali stvari. Dragi kolega, ništa nije pobrkano. Mislim da danas sve dok, ne, dok se ne vratimo na načelo unutarnje politike, dakle to da same države preuzmu svoju sigurnost i policiju, da nikad nećemo ostati u kraj krijumčarenju. Um, labri, ma, mai aveți un, mai aveți un blue card din partea domnului... Imate plavi karton. Hoćete li ga prihvatiti? Oui, euh, predsjedniče. Kolega, spomenuli ste Schengen. Upravo vam je objašnjeno da to nije baš nešto u nadležnosti Schengena, no postoji jedna zemlja koja se zove Engleska, koja nije u Schengenu. Da li vi stvarno mislite da nema krijumčarenja na prostoru Velike Britanije, iako nisu unutar Schengena? Mislite li da je potpunosti dosljedno ovo što ste rekli? Pa dobro, gospodine Lavrio, nećemo ponovo raditi povijest e, EU svijeta ako se zalažete za e, slušajte, imamo puno problema i ono problem, probleme u sredozemlju i druge, dakle imamo puno razno raznih krimčarenja. Mislim da je suverenost države nešto što je važno da se, što ima cilj da se osnaži uloga država. Hvala. Gospođa dvije minute. Drage kolegice i kolege, današnja rasprava je u stvari jedan brijeg prema bijeg prema naprijed i uistinu mi drago što je komisija sada konačno otkrila određene podatke nakon sve koji smo imali nakon kojih dvije, dvije i pol godine. Međutim, ostaje otvoreno pitanje koje rezultate su donijeli dosadašnji sporazumi E, mi smo možda smanjili time krijumčanjenje vlastitim proizvodima. Željela bih reći da ti sporazumi nisu nikakvi antifraud sporazumi, dakle borba protiv prijevare. I što su onda? To je vrlo važno pitanje. Dokumenti koje sam ja uspjela vidjeti još uvijek ukazuju na to da postoje e, velike rupe, možemo reći, u cijelom tom lancu kako bismo istinu mogli biti sigurni. Isto tako nisam mogla vidjeti da je Olaf uistinu izvršio bilo kakav pritisak da bi to spriječio. Uistinu e, sam bila začuđena koliko su oni tu doimali se gotovo nezanimljivim, pogotovo kada govorimo o čižarenju cigareta i vi ste i sami rekli da je tu za nas veći problem. Dakle, bitno je da u Kaljingradu ili i Kini e, imamo potpuno drugačiju situaciju. Isto tako bi željela reći samom kolegu, dakle, kad bi to Schengen imao bilo kakve veze s time, Mm, onda mislim da sa puno problema u svijetu ne bi imali problema. Ja uistinu insistiram na tome da se objave svi dokumenti e, koji nisu poslovna tajma e, vezana uz track and trace. E, to su uistinu vrlo važne stvari kako bi se mogla vrednovati cijelo to pitanje. Ono što zasigurno trebamo objaviti su takozvani reasonable expectations, pojedinih eh, duhanskih eh, koncerna. Isto tako imamo seizure payments koje bih trebala imati uvid. Ne možemo reći da su to sve poslovne tajne i naravno svi eh, kontakti koje Olaf ima sa tom industrijom bi trebali biti javni. I trebalo bi isto tako reći da se nadamo da e, će ta industrija uistinu potpisati te sporazume u suradnji sa e, državama članicama. Gospođo Gresley, imate pitanje, plavi karton, gospođa Jala Sender, prihvaćate li? Da? Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. E, kako bismo bolje shvatili neke argumente kolegice, trebamo reći sljedeće. Ja sam pročitala neke od ovih dokumenata. E, jedno je ono što radi Olaf, koji oduzima tisuće tisuće cigareta, ali nešto drugo su dokumenti. E, htjela sam pitati gospođu Gresle, moja država ratificirala protokol za uklanjanje uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima u sklopu SZO-a, ali vaša drva to nije učinila. E, zašto vi mislite da vaša vlada nije ratificirala ovaj protokol? Zato što nije zainteresirana ili zbog nekog drugog razloga? Pitam to kako bih bolje shvatila koje su namjere i očekivanja u vezi s ovim sporazumima. Hvala. Gospođo, kolegice Pitajte moju vladu i ja ovdje nisam glasnogovornica Savjeza njemačke vlade, već sam ja ovdje kao zastupnica u Europskom parlamentu. Mulțumim. Domnul eh, Von, minute. Hvaljujem, gospodin Von, dvije minute. Zahvaljujem predsjedavajući. Svakako pozdravljam ova četiri sporazuma između država članica Europske unije i četiri kompanija koje proizvode duhanske proizvode. Na taj način možemo se boriti protiv ilegalnog krijumčarenja cigareta, ilegalne trgovine. bez ovih sporazuma ove firme bi gubile velike prihode i zato je za njih bilo dobro potpisati ove sporazume. Ali za nas države članice Europske unije bilo je pozitivno zato što smo mogli riješiti probleme vezane uz carine i uz e, takse koje se plaćaju na duhanske proizvode. E, zato e, pozdravljam to da i dalje imamo ove sporazume i nadam se da će oni biti oblomljeni što prije. Ne smijemo zaboraviti da postoji dimenzija sigurnosti i zdravstva u ovom pitanju. Trebamo E, izbjeći e, da tržište bude preplavljeno jeftinim duhanskim proizvodima loše kvalitete i e, također moramo spriječiti krijumčarenje koji će donositi prihode teroristima unutar i izvan Europske unije. Zato tražim od povjerenika da procijeni efikasnost trenutnih sporazuma, možda ne ovaj mjesec, ali u svakako do iduće plenarne sjednice u lipnju. Vjerujem da će to biti moguće države članice trebaju potpisati protokol o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima. Mislim da je to važno zato što će nam omogućiti da riješimo ovaj problem ne samo unutar Europske unije, nego i problem e, proizvoda koji dolazu iz trećih zemalja Europske unije. Zato pozivam na ratifikaciju protokola. Hvala. Zahvaljujem. Imate plavi karton. Hoćete li ga prihvatiti, gospodin Gil? Da, izvolite, gospodine Gil. Zahvaljujem. Gospodine, poštovani kolega iz Velza, slažete li se s time da potrošači iz Velsa e, imaju najviše koristi od toga što se otvaraju granice koje omogućavaju slobodan pristup proizvoda iz Europe. Jer e, mi smo svakako otok, a Ipak je e, krijumčarima jednostavno prokrijumčariti robu koja dolaze u našu državu. Mislite li da je tako kao što sam rekao? Hvala na pitanju. Kao što su drugi govornici rekli, Ujedina kraljevina nije u šengenskom sporazumu i mi znamo, zato što redovito putujemo, da postoje striktna pravila kod granične kontrole u zračnim lukama u Jedinoj kraljevini i zato je teško pokrijumčariti bilo koji proizvod, ali što se tiče sporazuma u budućnosti moramo spriječiti da krijumčarenje postane jednostavnije i općenito da na nelegalan način ulazi roba u Europsku uniju. Hvala. Gospođa Ris, imate minutu. Hvala predsjedniče. Evo, sad nakon 12 godina imamo jednu lekciju iz ovog sporazuma iz 2014. između komisije Filipa Morisa i e, kompromisa gigantima duhanske industrije sporazum nije moguć. Ovdje se govori o smanjenju e, krimčarenja cigareta, ali stručnjaci za zdravstvena pitanja govore suprotno, da kažu 2012. godine su e, dali 0,5 e, ukupno, posto ukupnog iznosa krijumčarenja i glede toga svega komisija kaže da je sve u redu. Ja želim reći da etički gledano i politički promatrano se nije u redu za nas. To u suprotnosti osobito sa člankom 5.3 okvirnog e, okvirne konvencije o borbi protiv e, krijumčarenja duhana. Tu se zahtijeva apsolutna e, transparentnost između duhanske industrije i političara i to je gospođa McKeven zahtijevala da se doslovno poštuju ta pravila i zaključujem pred, potpredsjednice vrijeme je još uvijek da se od, od, odustane od tog sporazuma i da se uloži u puno učinkovitije, učinkovitiju borbu. Hvala. Hoćete li prihvatiti plavi karton gospodina Frunzulike? Ne? Hvala. Onda idemo na gospodina Govea. Imate minutu i 30. La komisera. Gospođo povjerenice, samo želim ponoviti glavno načelo protokola svjetske zdravstvene organizacije. Imamo tu nepomirljiv sukob između interesa duhanske industrije i interesa javnosti i politike javnog zdravstva. Članak 17. stavak C te konvencije jasno kaže da dionici dakle Europska unija, moraju odbaciti svaki vid partnerstva i potpisivanje sporazuma sa duhanskom industrijom. I mislim da su stvari pravno jasne. Ako nastavimo pregovarati, onda je to u suprotnosti sa e, europskim pravom i međunarodnim pravom a sve su to dokumenti koje smo potpisali 2004. a stupilo na snagu 2005. Dakle, mislim da ovdje imamo pravni razlog da prestanemo. Ne smijemo pobrkati e, prijevaru i krivotvorenje. Prijevaru je organizirala duhanska industrija koja zarađuje velike e, novce s prijevarom, međutim krimčarenje e, je za njih gubitak E, novca. Zato se okreće Europskoj komisiji. Danas ne smijemo podržavati one koji su organizirali prevaru, dakle duhansku industriju koja je prava mafija. Ja od vas dakle jasno danas zahtijevam da prekinete svaki vid pregovara, pregovora sa duhanskom industrijom, to je protiv e, javnog zdravstva i međunarodnog e, prava. Gospodin Franzulika vam želi postaviti jedno pitanje posredstvom plavog kartona. Hvala predsjedniče. Izgleda da gospođa Ris ne želi odgovarati na pitanja jer nema dovoljno jasan stav. Dakle, postavljam pitanje gospodinu Boveu. Da, u pravu ste. Potrebna nam je transparentnost, dokumentacija, a istovremeno Ne mislite li da eh, nacional, državni ministri unutrašnjih poslova, policije, carine, da trebaju raditi svoj posao? Jer pročitao sam veliki broj članaka da postoji eh, tolerancija eh, policije u velikom broju država članica glede tog krijumčarenja cigareta. Dakle, treba biti stroži što toga tiče. Hvala. Ja se potpuno slažem s vama, da, trebaju odraditi svoj posao, ali mislim da novci koje danas Olaf prikuplja i koji šalje dalje u države članice, u biti duhanska industrija je ta koja nadzira ono što se dešava u državama članicama kako bi, dakle, gangsteri, krijumčari, e, duhana, odnosno proizvođači duhana e, organiziraju protiv krijumčarenja. Pa je li to njihova uloga? Ne, nije. I to se danas vidi upravo u ovom e, u slučaju suca e, koji u Belgiji u aferi da li treba provjeriti kako stvari stoje. E, predstavnici Olafa su predsjedavajući prekida govornika i ništa se ne može razumjeti. Ispričavamo se. Gospodin Koborn, dvije minute. Hvala predsjedavajući. Naravno, svi želimo zaustaviti ilegalno trgovanje cigaretama, ali postoje politike u cijeloj Europi i hoćemo li mi provjeriti kvalitetu, hoćemo li kontrolirati na taj način krijumčarenje? Europska una jednostavno upire pištoljem u kompanije koje proizvode duhanske proizvode koje zarađuju milijune u Europskoj uniji. Kako vi predlažete da riješimo problem e, krimčarenja cigareta? Imate pakiranje cigareta. E, bio bi stvarno loš način taj koji vi predlažete. Zato što bismo bez reguliranja pakiranja uspjeli svakako potaknuti i dalje krivotvorenje cigareta mi moramo osigurati da cigarete budu visoke kvalitete, inače će naše tržište biti preplavljeno lošim duhanskim proizvodima. Kako ćemo zaštititi e, građane? Oni ne žele pušiti loše duhanske proizvode, žele imati kvalitetan proizvod. Europska unija pregovara o međunarodnim e, sporazumima i na taj način postižemo rezultate koji su potpuno nedemokratski to bi nema nikakve veze sa Europskom unijom. Trebalo bi primijetiti da bi te tvrtke trebale platiti Europskoj uniji 2,15 milijuna dolara. E, to je slično kao i u e, filmu sa Al Caponeom. Europska unija se stvarno s time nije proslavila. Hvala gospodin Coburn. Gospođa Klaudija Schmidt ima na te minutu i 30. Herzlichen Dank. Ähm, Zahvaljujem. Ovi sporazumi o duhanu kako e, sada postoje su izgleda nešto dobro. Međutim, koliko dobro to ne znamo jer komisija nam ne može ili ne može priopćiti rezultate svojih procjena. Međutim, ono što svi mi ovdje znamo je da sporazum e, sa Filip Morisom tisuće 2016. I stoga moje pitanje gdje komisija vidi dodanu ili dodatnu vrijednost ako ta sredstva nisu e, vezana na određeni način za određenu svrhu što se tiče država članica. Što se tiče razgovora sa Filip Morisom, da li se s njima dogovarate u pogledu e, mogućeg produženja sporazuma, ako ne, kada će doći do toga i kada ćemo imati jedan, jednu anketu u pogledu eurobarometra što se tiče te teme, dakle gdje se tu nalazi ta dodana vrijednost. Vrijeme je u istinu da postavljamo ova pitanja jer nam vrijeme istječe, a ima ih sve više. Hvala lijepa. Hvala gospodin Gajer, dvije minute. Zahvaljujem. Gospođo potpredsjednice, Georgijeva, dakle ja sam <laughs> njemački socijaldemokrat, jedan razred njemački socijaldemokrat, e, nisam dio zelenih. E, međutim, e, želio bih ukazati na jedan element koji do sada još nije bio spomenut u ovoj raspravi, a to je borba protiv dakle krijumčarenja cigareta i jedan teme koja je vrlo važna a to je ta organizirana struktura kriminaliteta dakle taj novac se mora oprati koji se zaradi i kroz to dakle opet dođe do određenog cijelog kruženja tog novca dakle to se sve temelji na organiziranom kriminalitetu i to je jedna situacija koja minira demokraciju i moramo biti ozbiljni u tom pogledu. E, kada govorimo o velikoj opasnosti velikim tržištima takozvani šibajce su oni koji napreduju recimo u Berlinu imamo jednu marku koju legalno uopće ne možete e, kupiti 25% se ona troši pa vam to samo ukazuje na to koliko se troše ove ilegalne marke Zasigurno ovi sporazumi nisu jedini način e, da spriječimo ovo krijumčarenje, tu ćemo morati više toga učiniti. Radi se o tome da Europska unija i sami predstavnici Olafa u zemljama proizvođača moraju biti e, aktivni, oni već jesu tamo i tamo su u kontaktu sa vlastima i ja mislim da je to jako važno. Jednostavno neprihvatljivo je da je Olaf e, dakle samo pristanu Kijevu, to se još mora bolje postaviti. Ali zasigurno je to jedan od načina borbe. Ja nisam mišljenja kao su to e, zahtjevali kolege iz kluba zelenih i CDU da bi mi trebali prekinuti ove sporazume. Što bismo trebali učiniti ako e, dakle to učinimo? Mi moramo upravo udariti tamo gdje je najbolnije, a to je tamo gdje je novac. Imate plavu kartu od gospodina Buvea, prihvaćate ju? Kada sam govorio o razlici između prijevare i krimčarenja, Svjetska zdravstvena organizacija priznaje da je prijevara organizirana, na primjer, od strane samog Filipa Morisa. Stvari su jasne, mreže kakve postoje u Europi dolaze direktno preko Rusije, sad dolaze preko nekih drugih e, kanala i to je nešto je priznato. I oni sami organiziraju tu prijevaru. Međutim, danas se radi o krijumčarenju kojim nanosi štetu jer time gube novce. Dakle, danas je skandal taj. Da li razumijete razliku između ta dva fenomena? Istovremeno, Svjetska zdravstvena organizacija je prepoznala i priznala e, odgovornost Filipa Morisa u tome svemu, u organizaciji toga. Da. Naravno da sam ja svjestan te razlike, međutim, dragi kolega Bovle, isto tako trebate shvatiti udio cigareta Filip Morisa kod cigareta koje su trenutno e, zapljenjene pao 85%, e, dakle to što vi govorite u pogledu svjetske zdravstvene organizacije, to je samo njihova procjena a možda oni tu nisu baš e, tu e, u saznanju najnovijih aktualnih podataka je da duhanska industrija u istinu podržava same krijumčare nije baš u skladu sa ovim podacima koje sam vam, sada iznio. Sada predajem riječ gospodinu Miroslavu Poremu na minutu i pol. Zahvaljujem. Pušenje je jedan od najznačajnijih rizika kada govorimo o zdravlju europskih građana. Stoga svaki korak koji mi možemo poduzeti da se smanji takav rizik je uistinu dobrodošao. I isto to se odnosi i na nezakonitu trgovinu duhanskim proizvodima. Mi gubimo milijune i milijune eura, ali postoje drugi negativni učinci koji su time povezani. U nekim državama članicama jeftine cigarete izazivaju još veću ovisnost o duhanskim proizvodima proizvodima među mladim ljudima. Njih posebno trebamo zaštititi. Istovremeno znamo da prihodi od takve trgovine doprinose isto porastu kriminala. Stoga trebamo pokušati način kako se pozabaviti tim problemom i obratiti pažnju na to Stoga Europski parlament pozdravlja sporazume koji su zaključeni 2014. Međutim, ne možemo imati isti pozitivan stav u pogledu e, trenutnog djelovanja komisije. Trenutno nam nisu na raspolaganju e, nikakvi relevantni podaci koji bi nas bolje informirali o budućnosti takvih sporazuma. Pogotovo ne znamo da li su ti sporazumi postigli ono čemu smo se mi nadali prije nekoliko godina. Iako su ti pregovori započeli prije gotovo godinu dana, mi nismo primili nikakve informacije od strane Europske komisije u pogledu toga kakva će biti situacija sljedeće godine pa nadalje. Ni ne znamo da li je ta suradnja sa e, industrijskim koncernima pravi korak prema naprijed. Stoga mislimo da ovo nije dobar način da se uvjeri Europski parlament i europski građani. Gospodin Balčidis, jedna minuta. Zahvaljujem, gospođo povjerenice. 2007. tijekom rasprave na plenarnoj sjednici Europski parlament je pozdravio sporazum između komisije i Filip Morisa i općenito gledajući sporazum i sa drugim duhanskim industrijama. To se smatralo jednom uspješnicom. Međutim, što se postiglo kada govorimo o borbi protiv nezakonite trgovine eh, duhanskim proizvodima, pogotovo kada pogledamo 90. godine? Europska unija gubi godišnje 10 milijardi eura i imamo sve veći porast krijumčarenih cigareta koje dolaze iz e, vanjskih granica Europske unije. Imamo sve veći porast e, tog e, problema, ali kako bismo mi zauzeli stav da li trebamo nastaviti s takvim sporazima sa duhanskim e, tvrtkama i nakon 2016. moramo imati relevantne informacije u pogledu toga što je postignuto i gdje postoje određeni nedostaci postojećeg sporazuma. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Gospodin Florenc, jedna minuta. Hvala lijepa. Mene uistinu čudi da vi e, nazivate oni koji krijumčare e, cigarete krijumčarima. To su u stvari zločinci koji krše zakon, koji ne plaćaju poreze. Upravo smo dakle zaključili jednu direktivu vezano uz duhanske proizvode i sad e, opet e, radimo na tim kriterijima vezano uz sljedivost i, i opet dajemo mogućnost da se pojedinačni sporazumi sklope sa pojedinim koncernima. Moramo činiti ono što smo prethodno radili, dakle ona, razviti onu strategiju sljedivosti. Dakle, toga se trebamo držati. Pri tom bih želio reći da upravo ova duhanska industrija koju ste vi spomenuli iz Londona ima veliki interes e, da sudjeluju u tom sustavu sljedivosti Jako su zainteresirani za to da se deklarira što više krijumčarene robe, a što manje krivotvorene. I, jer e, takav je sustav bio i do sada, a to moramo promijeniti ne možemo našoj djeci to više tako objašnjavati, takav sustav takve e, slobodne kupovine u ovom stoljeću još nešto što je moguće. Dakle, nemojte toliko raditi na danjem postojanju tog sporazuma, već na razjašnjavanju postojeće situacije. Mm, moja kolegica je već pojedine elemente spomenula, ja ih neću ponavljati, su bili jako dobri. Hvala lijepa. Gospođa Görling, jedna minuta. Zahvaljujem. Ovi sporazumi nisu savršeni i njih se danas snažno u ovom domu kritiziralo i e, isto tako vezano određene elemente u pogledu dijelova industrije i Europske unije kada govorimo o ovoj taktici koja je kasnila, pogotovo kada govorimo i direktivi, vidimo kakva je situacija na višim razinama unutar Europske unije. Međutim, ovi sporazumi su ipak doprinijeli tome da se možemo pozabaviti paralelnim tržištem i sa tako krivotvorenim cigaretama kao jedne šire strategije kako bi se mogli boriti protiv nezakonite trgovine duhanskim proizvodima. Budući da ne postoji ništa drugo, mislim da bismo trebali oprezno pozdravljati obnavljanje takvih sporazuma. Međutim, znam da još puno toga treba obaviti. Najbolji način da se borimo protiv takvih prijevara je da se zaustavi sama potražnja. Trebamo zaustaviti ljude koliko god možemo uopće da imaju takve grozne navike. Stoga provedba direktiva o proizvodima treba biti što je moguće brže primijenjena i treba ju ohrabljivati. Hvala vam lijepa.

Gospodine predsjedniče, gospođo georgieva svake godine više od 10 milijardi eura gubi se zbog krijumčarenja cigareta. Shodno tome moramo iznai mehanizme zaštite Ti proizvodi su jako opasni za zdravlje naših sugrađana. Uvijek da bude rečeno postoji socijalna opasnost, jer društvena pravila se ne poštuju. Više od 10 milijuna cigareta ulazi u Bugarsku posredstvom mreža krijumčarenja. Više od 50 milijuna E, leva gubi se na na trošarine. A to je nešto što bi moglo u potpunosti e, financirati škole i prijevoz djece u škole. Mislim da bi ovi sporazumi mogli biti. Zahvaljujem vam. Gospodin Džambaski ima riječ na jednu minutu. predsjedniče, gospođe Georgijeva. Puno smo kritizirali sporazume o duhanu. Naravno, ti sporazumi nisu savršeni, ali su nužni isto tako kao i e, osnaživanje nadzora nad tim e, sektorom. Bugarska je veliki proizvođač duhana i otprilike 5% zaposlenika u sektoru i sektora poljoprivrede povezani su za sektor duhana. Duhan predstavlja e, oko 13% e, poljoprivredne proizvodnje. Duhan je industrija koja je jako važna dakle, za bugarsko stanovništvo i iz tog razloga sve restriktivne mjere za duhansku industriju bi imali negativne posljedice za proizvođače duhana iz Bugarske. Iz tog razloga čestitam e, Europskoj komisiji da jača kontrolu glede provedbe sporazuma kojima je cilj da se stane u kraj e, krijumčarenja cigareta. Gospodin Jakovčić ima riječ na jednu minutu. Predsjedavajući, ako će ovaj sporazum razriješiti pitanje krijumčarenja i prijevara

Eh, domnul Ferreira, un minut. Hvala, gospodin Ferreira, ima riječ na jednu minutu. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Postoje stvari koje se treba objasniti kada govorimo o sporazumima koje potpisuju komisija i duhanska industrija. E, moramo objasniti stvari, na primjer koja je svrha tih sporazuma, dakle borba protiv krijumčarnih krivotvorenih cigareta, jer to nisu nezavisni laboratoriji, to je sama industrija koja određuje da li će doći do e, krivotvorenja ili ne. Oni e, vrše sva testiranja i kada govorimo o cijeloj toj e, dinamici, to je sve međusobno povezano isto tako sa zakonskom mm, trgovinom e, cigareta i tu nam je potrebno potpuno pojašnjenje pa se slažemo sa pitanjima koje su ovdje postavljena vezano uz e, iznose i načine na koji se koriste ti novci koji su dio tog sporazuma. Puno toga još treba učiniti kada govorimo o borbi protiv ovisnosti o duhanu. E, tijekom četiri godine, na primjer, broj mjesta gdje ste mogli dobiti savjete u pogledu odustajanja od pušenja je prepolovljen. I trebamo vidjeti tko tu dobiva, tko gubi e, kada govorimo o trenutnoj situaciji. Hvala lijepa. A sada potpredsjednica. Željela bih vam se svima zahvaliti na sudjelovanju u nečemu što istinu ukazuje na složenost teme o kojoj mi danas razgovaramo. I još jedan puta se ispričavam na tome što sam pomiješala ljude, stranke, to nisam učinila namjerno i zahvaljujem gospodinu Stiles i Gajeru na njihovom doprinosu. Žele bi danas iznijeti pet točaka. I to bi bio jedan korak prema nečemu što će biti jedna kontinuirana rasprava s parlamentom na ovu temu. I evo moje prve točke. Ja vam osobno obećavam da ću i da ćemo se angažirati na taj način da možemo zajednički definirati ulogu ovog instrumenta. Kao što su mnogi rekli, potreban nam jedan širi pristup i nije ovaj instrument dostatan, ali trebamo odlučiti o ulozi tog instrumenta u budućnosti. Postoje razlike u mišljenjima, međutim gotovo svi su spomenuli jednu temu gdje se svi slažu, a to je ta nužnost da postoji veća transparentnost, dakle kako budemo napredovali to će se e, činiti kroz jednu otvorenu raspravu. Naravno, s obzirom na to koliko možemo biti transparentni, mi ćemo to biti. Drugim riječima e, prilazit prilazit ćemo vam taj način da vi možete biti aktivni koliko god je to moguće. Treća točka. Ne postoje trenutno nikakvi pregovori. Dakle, postojali su post sporazumu različiti razgovori dvije godine prije nego što ističu sporazumi moramo o tome razgovarati. Razgovori koji postoje se odnose na to da li bi postao interes na strani Filipa Morisa. Čini se da oni jesu zainteresirani i s jedne i s druge strane je postoje indicije da prije nego što krenemo u bilo kojem pravcu, dakle da li smo za ili protiv pregovora, da moramo mi završiti naše vlastite procjene. Mi još uvijek radimo na našim procjenama i analizi i onda ćemo te rezultate podijeliti s vama i naravno i u suradnji sa vijećem i s parlamentom ćemo onda odlučiti da li produžiti te sporazume ili ne. Ovdje smo čuli glasove onih koji su za, neki su bili manje oprezni, neki više, međutim jasno je da je to instrument koji je još uvijek nužan, a čuli smo i glasove onih koji jasno e, su se rekli da su protiv toga. Dakle, moramo vidjeti koje su e, dakle, troškovi, koje su dobre strane toga i to ćemo zasigurno učiniti na jedan otvoren, transparentan način. Neće postojati nikakvi pregovori za koje vi ne znate ako ih uopće bude, jer ja sam već rekla da je to samo po sebi jedno otvoreno pitanje. Četvrta točka se odnosi na pitanje koje mi je postavljeno. Dakle, da li imate uopće pravo na pregovore s obzirom na članak 5.3 okvene konvencije o kontroli duhana? je navedeno stvari nemojte razgovarati s tim ljudima, nemojte imati nikakav kontakt s njima. To je ono što ste vi ovdje iznijeli. Žela bih reći da svjetska zdravstvena organizacija, njihovo tajništvo, dakle tajništvo koje se bavi upravo tom okvirnom konvencijom o kontroli duhana su e, tiskali smjernice u pogledu toga kako žele da stranke primjenjuju te smjernice i tu imamo izuzeće kada govorimo o ovim obvezujućim sporazumima. Dakle, mi ne trebamo samo tako donijeti neku odluku. Moramo se toga čuvati, međutim e, postoji jasan dokument koji je u skladu s protokolom. I moja peta i posljednja točka je, odnosi na odlično razjašnjenje u pogledu nezavisnih laboratorija. Slažemo se da bi to bilo potrebno. Čitav niz vas je ukazao na činjenicu da ako su same tvrtke one koje imaju sredstva da izvrše svu procjenu, mi tu pomalo nasumce i naslijepo radimo. I mi radimo na tome dakle da mi nađemo jedan nezavisan laboratorij koji ćemo onda moći mi koristiti. Što se tiče procjene onoga što je pred nama, dosta je jak učinak kada govorimo o tom smanjenju nezakonite trgovine čisto da steknete određeni dojam. Ovdje imamo jednu raspravu koja traje sat i pol svake minute unutar tih sati pol 22 paketa cigareta, e, ne, dakle tom cigareta su zapljenjena. Dakle, kad govorimo o tom volumenu, govorimo o milijardama. Dakle, to su cigarete koje se onda neće staviti na naše tržište. A ako to ne čunimo, onda naši mladi ljudi imaju u tome pristup a i mi gubimo novac. Dakle, postoje jasno dobre strane toga, ali moramo biti oprezni, biti svjesni toga da imamo jedan regulatorni kontekst koji se razvija. Imamo direktivu, imamo protokol i moramo uložiti sve moguće napore, tu se slažem svima onima koji su to rekli da se provodi direktiva i da se ubrza ratifikacija protokola. I to ostaje našim najvažnijim ciljem. Pitanje na koje trebamo ponuditi odgovor je postoje li potreba u nadolazećoj budućnosti za nekim drugim instrumentima koji će nadopuniti ove elemente u pogledu toga što mi želimo koristiti. Dakle, tu su i zdravstveni i fiskalni razlozi, a i razlozi i pitanja sigurnosti. I mi ćemo zasigurno na ta pitanja odgovarati zajedno s vama uz vašu pomoć i na tome sam vam uistinu zahvalna. Hvala lijepa. Hvala.